Très bien, merci de euh, Hvala vam na pozornosti. Dakle, ovdje se radi o velikoj inovaciji, ukoliko ne grišim. Dakle, da imamo istovremeno i odbor za poljoprivredu Europskog parlamenta i povjerenstvo za prirodne resurse odbor regija se nalaze da govore o iznimno važnoj temi a to je budućnost naših ruralnih područja, dakle o budućoj e, politici ruralnog razvoja. Gospodine potpredsjedniče, gospodine izvjestelju, dragi uvaženi kolege odbora za privredu i povjerenstva NAT, Veliko mi je zadovoljstvo i čast poželjeti dobrodošlicu članoma povjerenstva za prirodne resurse odbora regija. Njihovo sudjelovanje u našoj raspravi o budućoj e, politici ruralnog razvoja ne samo da se prirodno upisuju odnose, institucionalne odnose koje želimo unaprijediti, već e, u potpunosti je logično jer ciljevi razvoja teritorija moraju ujediniti sve napore u ocjeni, a potom u budućoj reformi zajedničke poljoprivredne politike. Predsjednik Sikirski koji će nam se pridružiti kasnije tijekom poslijepodneva već je od dva navrata ima mogućnost e, obratiti se povjerenstvu NAT, dakle povjerenstvu za prirodne resurse i tako osvjedočiti se ozbiljnim pristupom tog povjerenstva. Uvjeren sam da će naša današnja razmjena mišljenja biti jednako motivirajuća, te da će naša dva odbora izvući maksimalnu korist e, iz ove suradnje i iz razmjene gledišta i briga. Dakle, razvoj teritorijalnog, teritorijalnog područja, regionalnih područja je od velikog značaja u ovom razdoblju i primorava nas jedne i druge da imamo analitički i objektivan pristup, jer e, sada živimo u svijetu koji je u punoj fazi transformacije i ruralna područja su jako važna za ubuduće. A sada ću vam e, iznijeti način funkcioniranja za današnje poslijepodnevno zasjedanje. Dakle, najprije ću dati riječ e, gospodinu Buchananu, potpredsjedniku od povjerenstva NAT, koji će nam govoriti iz kuta dakle, lokalne i regionalne analize. A onda ću predati riječ izvjestitelju gospodinu Lancu koji će nam eh, predstaviti bijelu knjigu ruralne politike. Dva govornika svaki će raspolagati, a znate koliko smo strogi po tom pitanju u ovom domu. Dakle, oba govornika će imati na raspolaganju 15 minuta. Potom ćemo na dvije minute dati riječ svakom od koordinatora naših odbora. Dakle, najprije počinjemo s koordinatorom e, povjerenstva NAT, a onda ćemo moći saslušati gospodina Petersena, gospodina Žebriksa, gospodina Martikajnana, Stensona i Hača ovim navedenim redoslijedom. Zatim ćemo dati riječ koordinatorima odbora za poljoprivredu Europskog parlamenta ustavljenim redoslijedom prema klubovima zastupnika koji su nam dobro svima poznati. I konačno, vrijeme koje nam preostane, tu ćemo otvoriti raspravu na i za druge zastupnike nazočne u dvorani po načelu slobodnog javljanja za riječ koji vam je svima poznat. Naravno, e, zaključno ćemo napraviti jedno zaključno izlaganje. Nećemo, neće tu biti cilj napraviti neku sintezu, već jednostavno vidjeti koji su mogućnosti izgledi. A sada predajem riječ o gospodinu Antoniju Buchananu koji će nam govoriti o regionalnom i lokalnom, e, lokalnoj budućnosti naših politika razvoja. Najprej hvala predsjedatelju. Dame i gospodo, veliko je zadovoljstvo biti na ovom prvom zajedničkom sastanku odbora za poljoprivredu Europskog parlamenta, za koji se nadam da će biti početak eh, bliže suradnje naših dviju institucija. Moram odmah eh, E, vam proslijediti ispriku naše predsjednice, predsjednice povjerenstva NAT, Francine Armeronge i Sosijas, koja je, nije mogla nazočiti današnjem sastanku, tim prije je, e, joj je žao što nije mogla nazočiti, što e, su ove teme koje se tiču dakle, Europe, strategije Europe 2020. godine jedan od prioriteta za odbor regija i njegov povjerenstvo za prirodne resurse. Ja sam Tony Buchanan iz Škotske. Trenutno obnašam dužnost e, potpredsjednika povjerenstva NAT u odboru regija. Moje mjesto ima stanovništvo 92.000 stanovnika i to predstavlja 1,7% e, ukupnog stanovništva Škotske. I Imamo šesto hektara, od čega 72% otpada na ruralno zemljište. Najprije bih, e, najprije, želim zahvaliti predsjedniku Sirkjerskom e, što je došao u e, ožujku na sastanak povjerenstva NATO gdje se razgovaralo o budućnosti ruralnog, ruralne razvojne politike sa lokalnim regionalnim predstavnicima jer to je bio pokret, kamen temeljac za ovaj naš današnji e, sastanak. Također se želim zahvaliti članovima, eurozastupnicima Odbora za poljoprivredu Europskog parlamenta koji su došli na seminar koji smo organizirali na temu budućnosti ruralne razvojne politike i u programskom razdoblju nakon 2020. a koji je održan 19. rujna i održan u suradnji sa Međunarodnom e, udrugom Ruralnost, okoliš, razvoj i parlament e, i interskupinom Rumra e, koja pripada Europskom parlamentu. Želim zahvaliti na njihovoj e, suradnji i mi želimo raditi blisko u suradnji sa Europskim parlamentom i strategiji post 2029. 11. E, također smo održali zajedničku konferenciju Europskog gospodarskog socijalnog odbora da obilježimo 20. godišnicu prve konferenciju u Korku. Gospodin Cirkegerski e, nazočio i učinio nam je čast nazočiti na, tu, e, na taj sastanak i želim zahvaliti na tome. Ta konferencija pokazala je da civilno društvo i lokalne i regionalne vlasti imaju iste brige i stanovište, a tu mislim na to da je potrebno ići dalje od deklaracije skorka i da je žurno potrebno učiniti, preuzeti konkretne obveze za razvoj ruralnih područja u Europi. Ruralna područja su od ključnog značaja i koja će e, biti dijelom e, ravnoteženih e, odnosa i to je prioritet našeg rada. KORG 2 koji je održan, konferencija koja je održana u Rujnu, koja se bavila prvenstveno ruralnim razvojem i koji smo svi pozdravili u odboru regija od velikog je značaja. Lokalne vlasti imaju veliku odgovornost za provedbu zapčak te konferencije i želimo se posvetiti modernizaciji e, regija. To je, imamo e, mišljenje koje je izradio Randall Lantz i to će biti polazna točka za razvoj e, politike za ruralni razvoj u razvoju post 2020. Gospodin Lanc će predstaviti konkretne prijedloge u, kroz par minuta. Ja ipak e, želim kratko ponoviti hitnu potrebu da se izradi ovakav tekst o ruralnim područjima i doista se nadam da će odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj biti u mogućnost podržati to sve. E, ruralna i prijelazna područja predstavljaju 97% europskog teritorija, 60% stanovništva i proizvode 43% e, bruto dodane vrijednosti i pružaju 56% radnih mjesta, a opet ruralna područja kasne za urbanim područjima. Prosječni BDP u ruralnim područjima je 73% ili niže, niži nego u urbanim područjima. E, još je veća razlika u istočnoj i središnjoj Europi gdje većina stanovništva živi u e, ruralnim područjima. Suočeni su sa pregršti izazova i ruralna područja u Europi e, kasne sve više i više za urbanim područjima gdje demografija je jedan od ključnih izazova u zajedničkoj europskoj poljoprivrednoj politici. Broj poljoprivrednih gazdinstava u Europi e, je pao sa 13,6 milijuna na 10,8 milijuna u e, području od 2007. do 2013. godine. To su podaci Eurostata i znam da odbor e, za poljoprivredu se slaže s ovim observacijama i oni su nedavno usvojili svoj dokument s ciljem da se ponovo razmisli o zajedničkoj poljoprivrednoj politici koja treba biti u koristi svima i da se rješavaju problemi zapošljavanja. 30% e, upravitelja poljoprivrednim gazdinstvima su, imaju, su stari 65 godina. Mladi poljoprivrednici su sve rijeđi u Europi e, jer vide da je jako teško e, imati decentne prihode. Općenito govoreći niski prihodi koje E, mogu polučiti poljoprivredne aktivnosti, e, a ako ih sporedi s drugima, to je nešto što odbojno djeluje. Kolega Arnon Hač je o tome, e, će o tome govoriti. Velika je velika kriza u kojoj je sektor poljoprivrede sve više i više potkrepljuje činjenice. Problem je što poljoprivredna područja nisu dovoljno privlačena jer ne pružaju dovoljno obrazovnih, kulturnih, socijalnih i zdravstvenih usluga. Slabost pristupačni, e, velika udaljenost e, do e, ljudi koji donose odluke i u vrijeme kada se kada e, viskoprometni internet predstavlja je od ključnog značaja za tržišno natjecanje i gospodarski rast ruralna područja u Europi e, nemaju dostan, nisu dovoljno pokrivena internetom 2012. 9,1% kućanstava uopće nije imalo zadovoljavajući internet, 90% njih e, je u ruralnim područjima. 2013. godine samo 25,1% e, su imali visokoprometni interneta a za razliku od urbanih područja 68,1%. Dakle, e, sada su vremena kada je koncept Smart City je postao e, jedan od ključnih koncepata, a vidimo da se neće moći s, takvim, s ovakvim razvojem ruralnih područja uspjeti raditi na teritorijalnoj koheziji u Europi jer nemamo zadovoljavajući, e, jer se ne koriste potencijali rasta u poljoprivrednim e, u ruralnim područjima. Priprema za programsko razdoblje post 2020. već je započela i važno je imati upućenu raspravu o ruralnim područjima jer ruralna područja su od velikog značaja doprinos e, pametnom, e, održivom, e, inkluzivnom razvoju nije dovoljno iskorištena u ruralnim područjima. Jako je važno da damo novi poticaj ovom postupku i zato tražimo vašu potporu u podršci ovog rada. Korka 2 mora biti prespiran kao mogućnost da se sredočimo na potrebe ruralnih e, područja i pomoć e, njihovom napretku diljem Europe. Nužno je imati holički pristup i odgovoriti na pitanja e, poput kakvu poljoprivredu želimo. i tako moramo podržati poljoprivrednu aktivnost posredstvom CLD-a i imati bolju ruralnu politiku i holistički je sagledati i moramo se postarati da Europska unija i naše države i regije uključe da se usredotoče na bolje urađivanje i moramo ograničiti gubitak eh, infrastruktura i poboljšati ulaganja adekvatna ulaganja su od ključnog značaja, imamo konkretne ciljeve i kao što su smanjenje e, emisija stakleničkih plinova, to su neke stvari koje nam moraju biti u centru pažnje. Najljepša hvala na pozornosti, kolege. Hvala lijepa, gospodine Buchanan na vašem uvodnom izlaganju. Sada ću odmah predati riječ izvjestitelju, gospodinu Lencu, koji će nam predstaviti sadržaj bijele knjige. Hvala lijepa. Za početak nadovezat ću se na ovo što je upravo rekao gospodin Vjukanen. Zaista nam je drago da se naša plodna suradnja nastavlja. Suradnja između odbora Agri Europskog parlamenta te povjerenstva nad odbora regija. Drago mi je da ovdje vidim i neke od mojih starih kolega kada sam i ja bio zastupnik u Europskom parlamentu i drago mi da sam ponovno ovdje. Dame i gospodo, odbor regija vjeruje da samo usvajanjem integriranog pristupa politike će se moći baviti ekonomskim e, i e, socijalnim izazovima s kojima se suočava cijela Europa, naročito ruralna područja. Mom ću su govoru usmjeriti na tri teme. Najprije ću i najdulje govoriti o europskom financijskoj potpori za ruralni razvoj, za radna mjesta i teritorijalnu hokeziju. Drugo, različitost mjesta ulazaka i e, ruralni mainstreaming, te ću se na kraju osvrnuti na zajedničke strateške okvire kako bi se upravljanje programe ruralnog razvoja olakšalo. Odbor regije jednoglasno usvojio izvješće na vlastitu inicijativu o inovativnosti u e, ruralnom gospodarstvu. Bilo mi je čast e, pitati taj izvještaj. I e, smo se na priloge u ove tri domene o kojima sam upravo govorio. Najprije ću dakle govoriti o financijskoj podršci Europske unije za zapošljavanje i teritorijalnu koheziju kao i zapošljenje. Iako je teritorijalna kohezija jedna od ciljeva Lisabonskog ugovora, pomalo je e, iznenađujuće i razočaravajuće da način na koji fondovi sada funkcioniraju zapravo povećava razlike između regija. Budućnost zajedničke poljoprivredne politike i načina na koje bi se trebala više legitimirati, e, činjenica jest da e, potpore za poljoprivredu su e, predmet kritika i došlo je do regionalnih specijalizacija. Sadašnji sustavi rezultiraju sve većim razlikama među pojedinim dijelovima i nestankom poljoprivrednih gospodarstava posljedice po okoliš i e, socijalne posljedice su one koje je upravo opisao gospodin Buchanan. I e, mi zato moramo u potpunosti usmjeriti pozornost na tu situaciju. Osim toga, politike ruralnog razvoja koje bi trebale m, nedostatke koje kreira prvi stup E, zajedničke poljoprivredne politike jednostavno nisu dale rezultata. Gospodin Buchanan je dao punu analizu toga, a u 15. E, rujna održali smo i saslušanje gdje smo upravo govorili o toj temi. Prema Europskoj komisiji tri četvrtine financiranja ide za poljoprivredu sa sljedećim prioritetima. E, zalaganje za gospodarski razvoj u u ruralnim područjima, oni zapravo e, ti prioriteti dobivaju svega 15% financiranja. I postoji puno problema za one regije koje imaju manje financijskih sredstava. Upravo iz tog razloga preuzimanje fondova, sredstava iz fondova u mnogim državama članicama je relativno malo. A u mišljenju o održivosti ruralnih područja, to upravo je utvrdio i odbor regija. Što se tiče zakonskih e, prijedloga o situaciji e, nakon 2013. godine i isto e, tako o zajedničkom ruralnom razvoju, Odbor regija tražio je da se sredstva za poljoprivredu povećaju jer ona su se smanjila za 12 u odnosu na prethodno programsko razdoblje. Sve to e, kako bi se smanjila pretjerana poljoprivredna proizvodnja koja dovodi do velikih raskoraka među pojedinim regijama. Trebamo e, kanalizirati sve e, za sustav socijalne uključivosti jer sadašnja situacija je takva da ruralne područja primaju svega 15% sredstava iz proračuna. Mora se insistirati e, inzistirati na diversifikaciji ruralne poljoprivredne proizvodnje. Međutim, poljoprivredna proizvodnja nije jedina. E, treba se zalagati i za druge socioprofesionalne sektore koji se moraju razvijati kako bi se ravnomjerno razvilo ruralno društvo. Treba dati više potpore razvoju lokalnih sredina. Svega 5% sredstava ide u tu svrhu, a to nije dovoljno kako bi se ponovo pokrenula ulaganja u ruralnim e, sredinama. Jer u ruralna sredina se vraćaju siromašni slojevi iz e, gradskih sredina e, kako bi smanjili troškove. Nažalost, mnogi e, fondovi još više produbljuju e, razlike. E, ovdje imate, mislim, i studiju odbora regija o ruralnom razvoju gdje se pokazuje kako je sve to neprikladno. A ono što najviše zabrinjava jest da se, su se sredstva još više smanjilo u odnosu na prethodni programski period. 32,6% se iz sredstava se izdvajalo u programnom programskom razdoblju, dok je sada to palo na 21%. Što znači da ruralna područja znatno gube. Smanjenje potrošnje je prvenstveno tu zbog toga što su smanjena sredstva za ruralna područja u Europskom fondu za ruralni razvoj, pa se tako e, sa 25,8% e, u prethodnom programskom razdoblju su sredstva pala na 11,5%, a Europski fond za ruralni razvoj bi trebao više financirati e, ruralna područja i trebao bi se e, time nadopunjavati Europski fond za ruralna područja. Na taj način bi se stimulirala teritorijalna kohezija. Kao što je upravo rekao e, gospodin Buchanan, treba brzo djelovati kako bi se stručno osposobljavali ljude koji žive u ruralnim područjima. A 2014. godine, u razvoju 2014. 2020. godine, sredstva u tu svrhu pala su za 7%. Trebalo bi se pozabaviti rješavanjem problema kao što je odlazak iz ruralnih predjela. Prilikom revizije, srednjoročne revizije ovog programskog razdoblja to bi trebalo uklopiti. Nastavit ću sada sa drugom temom, a to je da se ruralna dimenzija mora uklopiti u sve evropske politike. Potrebe ruralnih područja su mnogo veća od onoga što može pružiti ruralna politika, a Evropska unija tu ne djeluje dovoljno dobro. Morala bi uskladiti ciljeve iz ruralnog razvoja sa ciljevima iz kohezijskih razvoja. Treba djelovati na tome da se da pristup komunikacijskim mrežama širokopojasnog tipa. Kao što je rekao gospodin Buchanan, 2013. samo 21,5% ruralnih područja su imali širokopojasni internet, dok je e, širokopojasni internet tada imao 68% urbanih područja. E, trebalo bi e, također ispraviti sljedeću činjenicu. Postoji preveliki sektorski pristup pojedinih dijelova Europske komisije i zato se E, točke ulaska e, moraju e, poboljšati i uskladiti te politike kao što je slučaj s gradovima. Treba dakle uklopiti ruralne politike u sve politike. To neće ići lako, međutim na taj način će doći do bolje povezanosti i do boljeg integriranja ruralnih i urbanih predjela. Treća točka, a to je e, da e, se e, ovaj pristup uklopi u sve u jedan širi pristup i sve operativne programe. Takav pristup ka je jako bitan za provedbu kohezijskih politika na učinkovitiji način i na taj način će se bolje moći ostvariti ciljeve iz Europske strategiji za 2020. godinu. Iako partnerski ugovori stvaraju mogućnosti e, e, i za inovacije u europskim okvirima e, za programskih politika nisu još uvijek dovoljne za razvoj ruralnih politika. Mnogo bi se toga trebalo zasnivati na politikama zajednice i trebalo bi se dati e, mogućnosti primjene za strukturne fondove na zajednički način. Osim toga, e, konkretna provedba e, tih programa nije uvijek jednostavna zbog pojedinih obilježja određenih sredina. Osim toga, kada govorimo o teritorijalnom pristupu, ruralna su područja ta koja se nalaze u najtežoj situaciji. Odbor regija je došao do zaključka u svom izvješću da je potrebno izgraditi kapacitete, a da treba dovoljno sredstava da bi se lokalnim dionicima predale u ruke lokalne strategije koje bi trebale razviti. Zaključno, prije 20 godina, kada je dana prva deklaracija usvojena 9. studenog 1996. godine, tražilo se da se uspostavi sklad između ruralnih i urbanih područja po pitanju javne potrošnje i ulaganja. Nažalost, moramo priznati da to nije ostvareno i da smo još jako daleko od toga. U deklaraciji iz Korka je odbor regija usvojio prije e, nekoliko mjeseci, vrlo je važno da se dogovori o tome da se treba odobravati projekte i to sa ruralnog stanovišta. Zato mi smatramo da je bijela knjiga zaista ključna i bitan korak ako želimo u Europi vidjeti novu politiku ruralnog razvoja. Zajednička poljoprivredna politika e, neće i ne može uspojiti sve ono što su druge europske politike previdjele. I zato smo danas došli ovamo kako bi se više objedodanilo i više reklamirala ta bijela knjiga. Hvala. Hvala vam gospodine Lenz. Vrlo ste e, nam precizno izložili vaš rad. I e, sada mi je e, drago, trago e, dakle da ovdje mogu pozdraviti našeg predsjednika Sikjerskog. Došao je trenutak da članovi odbora NAT za prirodna bogatstva dobiju riječ, a nakon toga će uslijediti kolege iz Europskog parlamenta, naši koordinatori. Sada u ime socijalista E, gospodin Petersen. U duhu teritorijalne kohezije, ako smatramo da je važno za sve europske politike da se zajamči načelo 3E, da budu poštovana, to, to je važno. Dakle, to je načelo koje treba biti temeljem svih europskih politika, dakle egalite, jednakost građana, svih europskih građana koji žive u e, ruralnim i urbanim područjima, jednakost sredstava u svim teritorijima, osobito u onim teritorijima koji moraju imati kompenzaciju svoje specifičnosti, ovdje govorimo o ruralnim područjima naravno. Evo primjer e, Danske, Južna Danska ima pokreo područja koja imaju e, prave izazove, ali namjeravamo toga stvoriti prave mogućnosti. Te regije drugačije su i imaju probleme i jakosti koji su drugačiji od drugih krajeva. Tu postoje organizacije koje su manje zanimljive za poduzeća i vlasti i područje Južnog Nedanske želi podržati, poduprijeti sve dijelove svog teritorija, a to je nešto što je dužnost regionalnih foruma i mi namjeravamo stvoriti pokrenuti inicijative koje će ulagati na snage tih inicijativa. Postoji tri vrste inicijativa, posebne za male projekte za analize ruralnih e, projekata koji se primjenjuju u ruralnim područjima, zatim inicijative koje povezuju ruralna područja s ostatkom zemlje, a tu su isto tako inicijative koje jačaju razvoj. Konkretno govoreći, regija je podržala studiju izvedivosti e, za jedan zeleni projekt e, o izgradnji električnog trajekta koji je dobio financiranje u okviru Europe 2020. Ovdje se govori o 17 milijuna eura kojim će taj prvi električni trajekt postati stvarnost od ljeta 2017. godine. Tu se e, doprinosi zapošljavanju, izgradnji i to će pružiti e, trajni prijevoz za regionalna područja. Hvala gospodine Jansen. Sada predajem riječ gospodinu Jevljeviksu u ime Pučana. predsjedavajući zastupnici Europskog eh, odbora Europskog parlamenta za poljoprivredu, eh, drage kolege ja ovdje predstavljam zavodnju regiju i danas e, imam čast govoriti u ime europskih pučana. Želim ukazati na dva važna elementa. O održivosti cijena poljoprivrednih proizvoda. Pučani vjeruju da buduće poljoprivredne politike trebaju poticati provedbu različitih sustava za poljoprivrednu, e, za stočnu hranu koja će pružiti mogućnost da se postane neovisnim od globalnih e, sustava opskrbe, dakle lokalni e, sustav opskrbe Dakle, bilo se radi o cateringu ili o kafeterijima, školskim, e, školskim kafeterijama. Također nastojimo uspostaviti mogućnost e, razvijanja lokalnih proizvoda i proizvodnja tih proizvoda na održivi način. I sve ovo je prva točka koju želim predstaviti. A sada bih prešao na drugu, koja se tiče zapošljavanja u sektoru poljoprivrednog turizma. Naime, vrijedi smijetiti da je agroturizam mogućnost koja se pruža brojnim regijama Europe za otvaranje radnih mjesta i to je nešto što ne smije biti svedeno samo na stavku zapošljavanja, već je pravo sredstvo podrške poljoprivrednim gospodarstvima i diversifikacije njihovih prihoda. Moramo isto tako imati na umu zaštitu okoliša i podršku e, starim očuvanju baštine i starih načina rada. Dakle, mi pozivamo na uspostavu integriranog načina djelovanja kako bi u buduće poljoprivredna politika mogla podržati takve mjere. Iako je važno također pomoći aktivnostima tih malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava posredstvom promotivnih mjera. Važno je pomoći im u privlačenju turista iz drugih područja. Ta poljoprivredna područja imaju problem isključenosti iz e, infrastruktura i zato se trebam postarati za izgradnju prometnih poveznica i zaključno bih također, također želio reći da je preko 1300 inicijativa u mom području aktivirana i pokrenuto zahvaljujući poljoprivrednim fondovima. Hvala, hvala. Evo samo jednu stvar želim napomenuti. Molim sve govornike da se pokušaju držati onih dviju minuta koje su vam stavljene na raspolaganje. Znam da je to doista frustrirajuće, no e, svjesni ste pravila upravljanja vremenom riječi u ovom domu, tako da vas molim da se toga držite. Sada predam riječ gospodinu Martikajnu. Hvala predsjedavajući, samo da provjerim mogu govoriti finski, da mi to prevoditelj kažu. No, jatkan kuitenkin suomeksi, kun uskon, että tulkkaus... Hvala. Suomen tulkkauskopissa. kopissa Dakle, izgleda da ipak ima prevoditelja koji prevode sa finskog. E, kratko bih e, prošao kroz neke točke koje mi se čine važnima. Nema prijevoda? Dobro, onda ću nastaviti na engleskom. Niin. Ensimmäiseksi nostan esille kaikkein syrjäisimpien, kaikkein kaukaisimpien. Dakle, kao prvo, situacija udaljenih, neudaljenih područja i isplativost poljoprivrede. Naime, ona e, opada i neki e, poljoprivrednici više ne mogu nastaviti voditi svoja gospodarstva. Sve je manje stanovništva u tim područjima i nakon 2020. biti će još više biti će nam potrebno još više mogućnosti instrumenta kako bi održali na životu ove regije. Zatim želim podsjetiti na to da je odbor regija u svojim u svojim e, odlukama, nakon odluke o mlječnim kvotama, e, nastavio s ovom raspravom o korištenju novih instrumenata, novih alata kako bi se iznašle e, održivi, kako bi se iznašli održivi e, temelji i stoga moramo raditi sa ovim novim instrumentima. Što se tiče e, konferencije o bacanju hrane, food waste, ja sam već prošle godine izradio jedno izvješće i naravno da mi unutar radne skupine želimo postići ambiciozne rezultate jer svake godine e, se e, baca velika količina hrane, a mi želimo smanjiti tu količinu. I do sada je suradnja bila dobra. Puno hvala. Najviše hvala gospodine Martikajan. Mm. Sada riječ predajem gospodinu Stensonu. Hvala predsjedatelju. U ime Klubu zastupnika Europske alijanse pozdravljam ranje ovog današnjeg sastanka. Kao što neki to znaju, ja sam to često govorio ranije, dolazim iz jednog jako ruralnog e, dijela Irske koji nema apsolutno nikakve internetske mreže. Mi smo to u više navrata govorili eh, tražili, ali to još nikad nismo dobili. Dakle, to je pitanje koje treba biti odmah riješeno. Treba nam pristup eh, radu i životu u zapadnoj Irskoj. To je nešto treba riješiti. Po mom mišljenju, previše se usredotočilo na urbana područja, na štetu ruralnih područja. To je nešto što treba biti riješeno, jer ne možemo urbanizirati sva područja, moramo održati u životu svoja ruralna područja. Kao drugo, Europska unija treba imati na umu pružanje osnovnih e, usluga ruralnom stanovništvu. Zbog sve manje broja stanovništva, u Irskoj, a i drugim brojnim ruralnim područjima nema mogućnosti s e, korištenjem poštanskih usluga, niti policijskih, e, ne postoji policijska postaja. To je nešto što mora biti riješeno. Mislim da program Lider, e, koji je jako dobar i dobrodošao, može biti način da se riješe neki od ovih problema. I dopustite mi da kažem da obraćam se Europskoj komisiji, mislim da ne bismo trebali nastavljati sa područjima sadnje, u brojnim ruralnim područjima. Mislim da znam da postoji loša zemlja, ali dobra zemlja bi trebala biti namijenjena poljoprivrednicima i za proizvodnju hrane i prepuštena poljoprivrednicima. Ja doista pozdravljam deklaraciju KORG 2 koja je puno vitalnosti, a sada je vrijeme da se počne djelovati. Europski parlament i odbor regija mogu biti dijelom ovoga svega i mogu pružiti na tim ruralnim područjima novu, eh, novu snagu. Molim vas, molim vas doista da ne propustimo ovu priliku jer mi, zakonodavci, ljudi, svi ćemo biti e, ocjenjivani po poboljšanju europskog krajobraza i onom ponome u što ćemo ga pretvoriti postarajmo se da za našeg životnog vijeka ga poboljšamo, a kako smo krenuli nisam siguran da idemo tim smjerom. Najljepša hvala. Hvala, hvala vama, gospodine Stenson. Sada predajem riječ gospodinu Haču. Hvala predsjedatelju, predsjedniče, uvaženi zastupnici Europskog eh, parlamenta, kolege. Kao što ste čuli, moje ime je Arno Hač, ja sam član odbora regija i predstavljam eh, Sjevernu Irsku. Također sam izvjestitelj odbor regija na temu podrške mladim europskim eh, poljoprivrednicima. Ne mislim da ovdje bilo koga trebam e, u odboru za poljoprivredu uvjeravati u značaj zaštite naših ruralnih područja. Predstavio sam svoj dokument o mladim poljoprivrednicima jučer pred e, povjerenstvom za privredne resurse odbora regija. Dokument je izglasan jednoglasno što pokazuje da regionalne i lokalne vlasti u različitim dijelovima Europe mogu biti jednoglasne glede ovako važne teme. Kao što sami znate, samo 6% od naših e, e, poljoprivrednika u Europi imaju 35, do 35 godina. E, nedostatak mladih koji se žele baviti poljoprivredom ugrožava gospodarsku održivost ruralnih područja. Izazov s kojim su očene područja ograničava pristup, ograničen pristup transportu, slabe komunikacije i e, široko prometni internet, obrazovanje, zdravstvo, i slične usluge veliki su problem za održanje e, ruralnih područja živima i kako bismo zadovoljili i teško možemo na taj način zadovoljiti kriterije. Poljoprivrednici imaju sve veće e, farme, osobito pod stupom drugim e, ZPP-a i Europska investicijska banka pomaže za poboljšanje e, situacije, e, Stanje stvari, ali ne idu dovoljno daleko. Dakle, moramo zajedno razmisliti o tome kako poduzeti neke dodatne mjere za obnovu, generacijsku obnovu. Poput kolega, kolege iz e, Irske želim reći da je internet velika, veliki problem za poljoprivrednike i Mislim da bi bilo dobro da se tu unese malo više tržišnog natjecanja konkurencije u Ujedinjenoj kraljevini. Hvala. Hvala vama, gospodine Hač. Završili smo sa javljenima koordinatora povjerenstva za prirodne resurse, a sada prelazimo odmah na intervencije koordinatora odbora za poljoprivredu Europskog parlamenta, gospodin Des u ime Europske pučke stranke, prvi ima riječ. Hvala gospodine predsjedavajući, dragi kolege i kolegice. Moramo jedno naglasiti, ruralne regije su vrlo različite u različitim državama članicama, zato moramo i na odgovarajući način prilagoditi programe. Ruralna područja su nužna za održavanje drugih regija jer tamo se proizvodi hrana, e, od tamo se crpi voda. Dakle, to je e, temelj za život urbanih sredina. Dakle, Europa e, ne može tamo gdje postoje problemi ignorirati te probleme u ruralnim područjima. Naši političari su odgovorni za ta područja i u državama članicama. Ja sam bio prije gradonačelnik e, u Bavarskoj i e, Bavarska je 1937. prije drugog svjetskog rata bila jedna od najsiromašnijih regija i bila je visoka smrtnost djece, a danas smo jedna od najuspješnijih regija. Imamo najmanju nezaposlenost u Njemačkoj. Zašto? Zato što su političari na licu mjesta puno toga investirali u infrastrukturu i e, stalno se govori o širokopojasnom internetu. Širokopojasni internet e, treba staviti na raspolaganje u ruralnim područjima jer kad naše općine u Bavarskoj ne bi imali širokopojasni internet, ne bi bilo poduzeća, ne bi bilo radnih mjesta i Bavarska trenutačno investira 1,5 milijardi eura. To je više nego što ostatak Njemačke investira u izgradnju širokopojasnog interneta. 96% općina su e, općine koje e, se potiču i e, na taj način osiguravamo njihovo preživljavanje u budućnosti. Moramo paziti na to da prirodna bogatstva koristimo tako da se postigne visok stupanj učinkovitosti. E, znamo za slučajeve gdje se europska sredstva ne e, koriste na primjeren način, na to trebamo pripaziti da se sredstva koriste onako da se postigne velika učinkovitost u regijama. Hvala gospodine De. Sada gospodin Di Zahvaljujem e, predsjedniče, zahvaljujem i predstavnicima odbora regija i također povjerenstvu NAT na ovoj vrlo važnoj prilici. Želim vam odmah reći da moj klub zastupnika podržava potrebu za e, stvaranjem bijele knjige o ruralnoj politici i da smo zaista sretni što možemo dati podršku u toj borbi i kao što je sam izvjetitelj rekao, to je borba koja je započela e, već na konferenciji u Korku broj 2 gdje su na neki način priznate važnosti politika ruralnog razvoja. To su politike koje se moraju proširiti ne samo na poljoprivrednu politiku, nego na sve politike Europske unije. To je velika bitka, e, znači to je nužnost e, koja često nailazi na kratkovidnost naših država, a ovdje mislim na zajedničku poljoprivrednu politiku koju smo uspjeli okončati u ovom e, parlamentu tijekom prošlog saziva. Mi smo uvelike uspjeli osloboditi, odnosno omogućiti državama članicama da e, jedan dio proračuna usmjere za ruralni razvoj. Ali istina je da e, države članice nisu u velikoj mjeri uspjele odvojiti ta zajedstva, te su također e, velik dio tih resursa ostavile u okviru prvog, a ne drugog stupa. No kao što sam izvjetitelj kaže, ZPP ne može sam, sama odgovoriti na E, zapravo tim velikim potrebama e, ruralnog razvoja. Upravo zbog toga moramo pronaći nova rješenja i zato mislim da će biti jako važna ta bijela knjiga koja će moći razjasniti koliko te politike mogu poboljšati te strukturna, strukturna pitanja i također e, poboljšati kvalitetu života u regijama, u općinama i da se u ruralnoj politici vidi odgovor na potrebe e, e, koje postoje u tim područjima. Kao što svi znamo, Europa je ta koja ne povećava nego smanjuje svoje resurse, ali moramo se osigurati da oni budu smjereni za ruralni razvoj. Hvala. Hvala gospodine Di Castro. Gospođa Miller riječ. Gospodine predsjedavajući, hvala vam na ovoj razmjeni sa odborom regija. Mislim da je to vrlo važno i mnogi aspekti ruralnog razvoja e, su ovdje naglašeni u bijeloj knjizi. Mi to moramo e, gledati u cijelosti, dakle mobilnost, obrazovanje, E, na visokim školama u ruralnim područjima, ali naravno tu su i zadaci općina. Meni bi bilo vrlo važno da u okviru strukturnih fondova iznađemo još neke druge mogućnosti financiranja u području ekologije i prometa i to u ruralnim područjima. Ja smatram da je vrlo važno da ciljano uzimamo u obzir poljoprivredne aspekte jer 30% e, e, njih e, je u dobi iznad 65 godina i to bi trebao biti znak uzbune. Naime, izgleda da zanimanje poljoprivrednika više nije atraktivno, da to nije zanimanje budućnosti za našu mladež. Mobilnost i putovanje u gradove ne može biti naš cilj, to ne može biti cilj ovog odbora, stoga je važno da unatoč svim problemima e, također e, se pozabavimo e, nekim specifičnostima kao primjerice u Bavarskoj imamo ekološke površine s kojima imamo velikih problema, primjerice kada radimo industrijske zone, kada izgrađujemo prometnice, onda doista gubimo ove površine jer dolazi do nekih e, mjera koje je potrebno financirati iz e, okolišnog sektora. Općine moraju potrošiti mnoga sredstva kako bi zaštitili bioraznolikost i ovdje moramo iznaći zajednička rješenja. U Njemačkoj imamo mnoge negativne primjere koje vam ne bih preporučila da ih e, vi oponašate u svojim zemljama. Hvala.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 Danas se govori jako puno o ruralnom razvoju na odboru za poljoprivredu, međutim ništa se konkretno ne događa. Dolazi do napuštanja sela, zatvaraju se javne usluge i e, sve više gospodarstava predstaje s radom. Poljoprivreda ima puno problema. Osim toga, zašto je do toga tako? došlo jer od 1992. godine zajednička poljoprivredna politika se usmjerila na agroindustriju, a ne podržava više poljoprivredu. Ali ruralni razvoj neće opstati bez poljoprivrede i srodnih sektora. U protivnom sve ove politike neće ničemu služiti. E, pogledajte e, medicinu, svoje regije daju novac kako bi e, privukle da se privuku liječnici. Međutim, nema liječnika zbog toga što e, se ne može više studenta upisati na medicinske fakultete, a trebalo bi se situaciju rješavati na nacionalnoj razini. Problem je regionalni. Ja sam godinama bio općinski E, političar i e, sudjelovao u radu općine, dakle bio sam na lokalnoj razini jer e, regije nemaju zakonodavne ovlasti. Zahvaljujem se na ovoj bijeloj knjizi kojim se samo potvrđuje dobar dio onoga što već poznajemo. Hvala lijepa. Sada idemo raditi na sljedeći način. Zatražit ćemo da reagiraju gospodin Buchanan i gospodin Lanz e, na ono što su e, rekli e, koordinatori. A istovremeno ćemo otvoriti mogućnost da se kolege koji se žele javiti spontano za riječ da to učine. Podignite kartončiće pa ćemo dakle napraviti popis i ja se nadam da će se te s tim slažete. Želite li vi, gospodine Buchanan, prvi započeti s odgovorima? Hvala lijepa. E, zaista pozdravljam kolege koje, e, i komentare koje smo čuli kako kolege iz odbora regija, tako i iz Europskog parlamenta. Jer vizija koju imamo jest ona koja traži da se unaprijede ruralna područja i da se ostvare mogućnosti za one koji rade u ruralnim područjima. To je zaista vrlo bitno. Moramo učiniti sve što možemo kako bismo ostvarili ruralni razvoj. Odlazak stanovništva obilježava ruralna područja i ima manje ljudi koji obraćuju e, zemlju. A e, im postoje usluge i zaista moramo koristiti sve ono što je na raspolaganju. Jako je dobro da smo se danas sastali i to u pravom trenutku da se pozabavimo e, s time kako će gledati budućnost. Moramo uspostaviti usluge koje će se pružati svim našim građanima. Bez obzira u kojoj zemlji, bez obzira u kojoj regiji, moramo omogućiti svim građanima da imaju sve usluge koje trebaju imati bez obzira na to gdje žive. Hvala. Hvala gospodine Buchanan. Gospodine Lans, možda vi želite još nešto dodati? Eto, vrlo kratko. Da, mi imamo zajednički cilj, a to je da se može e, pristojno i dostojanstveno živjeti u ruralnim predjelima. Spomenuli smo koji sve izazovi stoje u ruralnim e, područjima, koje sve probleme imaju. E, populacija je sve starija, mnogi odlaze sa sela, pitanja vezana za zaštitu okoliša, nema dovoljno infrastrukture, e, nedovoljno se ulaže u infrastrukturu, E, nedostatak e, širokopojasnog interneta. Ja sam iz Estonije i smatram da je široki pojasni internet jedno od ljudskih prava. Dakle, napisali smo bijelu knjigu, pređimo sada s riječi na dijela. To bi za nas trebao biti sljedeći korak i svi moramo raditi na tome. Hvala vama, gospodine Lanz. A sada u ime povjerenstva nad i e, prije nego što dam riječ sljedećim govornicima, dopustite mi da i ja kažem nešto. Ja sam dugo godina predsjedao vašu organizaciju i poznam je vrlo dobro jer smo e, se e, zajedno radili i vodili borbe na ruralnom e, području. Pozdravljam dakle Žaka Blana e, koji je i dalje na terenu. Prije nekoliko tjedana smo u francuskom departmanu Lozer iz kojeg je on e, puno razgovarali. Izvolite gospodine e, Blan. Hvala vam predsjedavajući. Cijenim vaše riječi. Točno je da zajedno dijelimo želju da ruralnim predjelima eh, udahnemo što više života. I drago mi je da su i odbor Agri i povjerenstvo NAD se angažirali na ovim pitanjima. Kada vidim kako izgleda urbana agenda i kada to usporedim sa sredstvima koje se izvajaju za ruralni razvoj, zaista me to e, smeta. Moramo nešto učiniti. Europa je pokrenula politiku za planinsko-brdska područja. A poljoprivreda, mladi koji će početi raditi u poljoprivredi, to je nešto što se može postići i tako što će se regulirati cijene na poljoprivrednim tržištima koja su vrlo nestabilna. I Europski parlament i odbor regija rade na tim pitanjima, na pitanjima kratkog ciklusa. E, sve je to vrlo važno. Treba naravno zadržati sve usluge. Ne smijemo imati novi jaz na, e, u korištenju interneta. Moramo dati nove adute ruralnim područjima. Potrebna je nova solidarnost da se zajedno razvija digitalno e, digitalna potka na cijelini e, teritorija. Jako mi je drago da sada smo zajedno u ovoj vječnici i da se zajedno borimo za teritorijalnu koheziju koji je jedan od ciljeva europskih politika iz Lisabonskog ugovora. Mi se moramo aktivirati kako bi to postala stvarnost, kako se naša ruralna područja ne bi, e, kako naša ruralna područja ne bi opustjela. I moramo pokazati da ruralna područja u Europi mogu biti model stabilnosti i ravnoteže E, naših teritorija. Hvala, sada riječ ima gospodin Rope. Ačiū gerbiamas pirmininkė, <clears throat> ačiū visiems, kurie organizavo šitą diskusiją. Manau, kad tikrai labai svarbi diskusija. Ir... Hvala svima koji su organizirali ovu raspravu. Ta je rasprava vrlo važna i ovo nije prvi puta da se sastajemo i da raspravljamo ovim temama. Međutim, e, svi koji slušaju ovakve govore morali bi e, iz toga izvući pouke. Ja sam rođen na selu i dugo sam na selu i živio. E, zato mi je jako drago da ovdje govorimo o problemima ruralnih sredina. Mi o njima govorimo, to je točno, međutim ne nudimo uvijek rješenja kako na europskoj tako niti na razini pojedinih država. Što se tiče nepoznanica, a nepoznanice su cijene. Teško je za mlade e, odlučiti se da ostanu na selu. U baltičkim zemljama Postoji razlika u prihodima. U gradovima ljudi zarađuju puno više nego li na selima, oko 1,5 puta više. Trebalo bi stoga spomenuti razlike ne samo unutar jedne države, već bi trebalo spomenuti i razlike koje postoje među različitim državama članicama i zato e, mnogi emigriraju. U e, e, Litavci u Litvi zarađuju puno manje nego li ako žive u Velikoj Britaniji ili u Njemačkoj. To je štetan fenomen i zato bismo trebali razmisliti o tome kako da ljudi ostanu kod svojih kuća u svojoj zemlji E, kako postići to da se obitelji ne razdvajaju. Nalazimo se sada pred mnogobrojnim izazovima. Toga smo svjesni, a programi poput programa LIDER bi trebali biti programi gdje bi se mogle donijeti e, i važnije mjere. E, trebali bismo se pozabaviti kohezijskim fondom i ta sredstva kombinirati sa sredstvima iz fonda LIDER kako bismo riješili probleme s kojima se moramo suočavati. Jučer je izraelski profesor na našem odboru rekao da tamo mladi ostaju na selu jer imaju mnoge usluge zahvaljujući telefonskim linijama ili internetu. U Litvi je internet na prilično dobroj razini, međutim treba istovremeno pružiti i dobre usluge kako bi se smanjila razlika na tom planu između gradova i sela. E, znamo da je puno zdravije i bolje živjeti na selu, ali zato je potrebna više usluga na raspolaganju kako bi ljudi mogli bolje e, e, tamo živjeti. I sada gospodin Jar. Hvala gospodine predsjedavajući. Mislim da je današnja rasprava vrlo važna zato što često razmišljam o tome da nemamo samo demografski problem, već je problem s demokracijom u ruralnim područjima. Veliki gradovi su bolje organizirani. Dakle, tako nastoje vrlo velike razlike i pretjerano rečeno gradovi troše najviše prirodnih bogatstva i ruralna područja se moraju držati nekakvih propisa osmišljenih u velegradovima koji nemaju nikakve veze sa njihovom stvarnošću. I to je vrlo važna rečenica koju moramo imati na umu. Moramo znati da je vrlo važno da ruralno područje kroz drugi stupac da, ga, e, da se bolje brinemo o njemu i upozoravam vas da sada sklopite različite fondove kako bi se centralno upravljalo ruralnim područjem. To bi bilo opasno. Zatim vidimo da regije same mogu odlučivati o sredstvima i tu je problem sufinanciranja. Sufinanciranje je važno. Dakle, važno je da osiguramo vlastiti udio, ali to može biti i kočnica za e, suludo trošenje novaca. Dakle, svaka strana bi morala osigurati vlastiti udio kako bi se bolje e, provodili projekti i kako bi e, njihova opravdanost bila svima jasna. Najpša hvala gospodine Jaro, sada predajem riječ gospodinu Egnjevu. Predsjedatelj, ispričavam što sam ovako kasno došao u raspravu, kao što znate imali smo saslušanje koje je bilo u tijeku na jednoj drugoj dvorani, tako da sam e, pokušao sudjelovati na oba. Govoreći o budućnosti ruralnog, e, politike ruralnog razvoja, možda se možemo zvrnuti na Škotsku. koja se prvenstveno usredotočila na lokalni razvoj. I mislim da neke od njihovih ideja su bile seoski domovi slično. No, Europska unija je ogromna i teško je naći jedan recept koji će odgovarati svima gdje god se nalazili. Škotska je prvenstveno sredotočena na lokalnu razinu, žele uh, omogućiti da lokalno stanovništvo odlučuje i razvija. naravno, mi smo u Ujedinjenoj kraljevini jako ponosni i otočani. Postoje razlike između ruralnog i urbanog. Postoji naravno i ta taj fenomen eh, gentrifikacije srpskog eh, područja. Kada sam ja bio mlad, eh, svi su, svi na selu su živjeli u tim selima, a sada veliki broj ljudi koji žive na selu, to, to im je, to su im vikendice, a nemaju skoro nikakve veze sa, sa ruralnim životom. Naravno, ako se razvija ruralno područje, onda treba razvijati neke E, vještine i znanja, no osjećam da postoji prava potreba za ruralnim razvojem. No, e, s tim pitanjem trebamo biti jako pažljivi jer jako je lako trošiti i razbacivati se e, na grandiozne projekte, no kad već imamo taj, te novce, onda bi bilo dobro da ga već ne trošimo na bilo kakav način. Hvala vam gospodine Ako dopuštate, Obratit ću sada našem predsjedniku gospodinu Sikjerskog, za kojeg znam da je pitanje ruralnog razvoja jako važna tema i molim ga da nam sada iznese svoje mišljenje o ovom pitanju. Tak, rzeczywiście, tak jak powiedział pan poseł Agniu, równolegle przebie... Hvala. Kao što je gospodin Agniu e, rekao, slažem se s tim. Tu, tu je još jedan sastanak odbora Juri na kojem sudjeluje određen broj naših eh, kolega. Tu se radi o sastanku o patentima. Doista jako cijenim eh, sudjelovanje kolega na ovom sastanku. U kontekstu našeg odbora mogu, misliti, mogu vrlo lako zamisliti holistički jedan pristup e, lokalnog razvoja. To mi nije uvijek tako u Europskom e, parlamentu. Naime, mnogi misle da drugi stup zajedničke poljoprivredne politike u biti rješava sve probleme ruralnih područja. No, u biti, drugi stup pod različitim nacionalnim politikama najčešće je usmjeren podršci ulaganja u poljoprivredi. Dakle, pomoći poljoprivrednim gazdinstvima koristi se za rješavanje problema prerađivačke industrije, a jako malo tih sredstava ide u razvoj samog ruralnog razvoja. Jako malo tih sredstava namijenjeno je ekološkim projektima. Sad mi kažemo dobro, imamo kohezijsku politiku, regionalne programe i ti programi trebali bi se skrbiti o ruralnom razvoju. Međutim, oni koji su zaduženi za regionalne projekte nam uzraćaju, pa tu postoji drugi stup zajedničke poljoprivredne politike. Tako da dolazi do raskoraka u razini razvoja usprkos ulaganjima, silnim ulaganjima u ruralna područja. Prvi problem jesu radna mjesta, zaposlavanje. I mislim da moramo raditi na promociji multifunkcionalnosti u ruralnim područjima infrastruktura jako je važna za razvoj. Takve infrastrukture mogu biti iznimno skupe. I zato su prigradska područja, područja jako važna jer tu je postupak urbanizacije, a takva područja često su jako gusto naseljena. Ja bih doista želio naglasiti potrebu za teritorijalnom kohezijom. Ne bi trebalo biti nikakvih e, nejednakosti i trebali bismo izbjeći iseljavanje iz određenih područja. Treba ponovno udahnuti život u ta mjesta. Naravno, vraćanje ili dovođenje novih stanovnika nešto što može biti jako skupo. I sve u svemu to je jako složeno pitanje i mislim da deklaracija iz Korka koja je usvojena prije 20 godina da je veliki značaj ruralnim područjima jako modern pristup razvoju takvih područja u biti. Najljepša hvala. Hvala vam, predsjedniče. Hvala vam na ovom globalnom pogledu na ovo sve. Gospodinu Bukananu, gospodinu Lancu, izvjestitelju, želim vam doista svima zahvaliti na sadržaju vaših izlaganja, e, vašoj štrumnosti, gdje se vidi do koje mjere pitanje ruralnog razvoja je problematika koja je važna za nas, to je nekolicina vas rekla u, u trenutku, u vremenu kada su sredstva smanjena. U svakom slučaju, ovo sve ide u smislu našeg daljnjeg rada, nijekom slučaju ne mislim da je lokalna i regionalna dimenzija bila do te mjere važna i sad u trenutku kada trebamo provoditi sadašnju ZPP istovremeno ovo je trenutak kada se razmišlja o ZPP-u nakon 2020. moramo riješiti, odnosno razmišljati o pitanju ruralnosti i pitanje područja prostora poljoprivrede koja mora imati na umu prehranu, prehrambenu sigurnost, e, su, prehrambeni suverenitet, pitanje zaštite od klimatskih promjena i tako dalje. Ja mislim, ja sam jedan od onih koji smatraju da je teritorijalnost jako važna stvar. Poslije pitanje želimo li imati teritoriju, odnosno područja koja će biti uopće živa ili ne to su, na to su ukazali mnogi od vas. A ovo pitanje bijele knjige kojim se vi bavite i kojim se bavi međuskupina Rumra, kojim e, čiji sam potpredsjednik, to je tema od ključnog značaja i u toj bijeloj knjizi njenom sadržaju moramo pitanje teritorija ponovno staviti kao jedan od ključnih, jednu od ključnih tema budućih e, rasprava. I na taj način ćemo se baviti globalnim pristupom sektorskim pitanjem ukoliko želimo naravno odgovoriti na izazove sutrašnjice. Ovo je rečeno u više navrata, pitanje usluga, mobilnosti, komunikacija. Svi ti novi instrumenti, sve su to pitanja koja će nam pružiti mogućnost da odgovorimo na to kako će biti budući, buduće teritoriji predstavljeni, da li će biti pusti ili živi, da li će biti mješoviti. Sve su to pitanja, neka pitanja na koja trebamo pružiti odgovor. Vi, odbor regija, mi, Europski parlament i sve mreže koje se bave ovom ruralnom politikom i ruralnim razvojem pokazali su Korku do koliko je Kork jedan na kojem sam imao čas udjelovati e, važan i koliko je aktualan KORK 2.0. Dakle, sve su to pitanja na koja si moramo zajedno govoriti i ukoliko bude potrebno trebamo i preusmjeriti same stupove zajedničke poljoprivredne politike. Značaj teritorija nije nevažan. To su teme koji će pohranjivati rad odbora narednim mjesecima i godinama. Najljepša hvala na vašem doprinosu i na preuzetoj obavezi da radimo svi zajedno na teritorijalnom razvoju. Proszę Państwa, teraz może jeszcze... Dame i gospodo, ukoliko se netko želi javiti za riječ, sada je pravi trenutak za to. U suprotnom napravit ćemo pauzu i nastaviti s radom u pet sati, u točno pet sati. I tada ćemo imati zajednički sastanak eh, odbora za poljoprivredu, odbora Agri i INTA razgovarat ćemo o međunarodnim e, pitanjima uz sudjelovanje dvoje povjerenika, povjerenika Hogana i povjerenice Malmström. To će biti samo kod velikog, to isto velikog značaja za nas i molim vas da se postarate da budete nazočni. A ukoliko se želite sada javiti za riječ, da li netko želi se u raspravi? A posle toga onda zaključujemo ovaj, ovaj dio sastanka. Još želim, želim zahvaliti odboru regija svim inicijativama poduzetim u ovom polju. E, hvala vam gospodine Sikirski. Moram samo reći da je bilo veliko zadovoljstvo da smo bili na ovom sastanku i e, da ćemo i dalje raditi za dobrobit svih. Hvala još jednom. E, hvala i mi zaista računamo sa tom jako dobrom suradnjom. Još jednom hvala i vama na ovom sastanku. Ovaj je ovaj sastanak e, završen i odnosno nastavlja se u 17.